morning, dear Dragi kolege, dobro jutro. Možemo započeti sa našim radom. Šesta točka dnevnog reda prema konačnom sustavu PDV-a i borba protiv prijevara u području PDV-a. je Werner Langen. On će predstaviti nacrt izvješća. I predajemo odmah riječ. Hvala, gospodine predsjedniče. Nacrt izvješća koji je pred vama ima više veze sa komunikacijom komisije od 7. travnja nego sa akcijskim planom za PDV. A prije ovog predstavljanja već smo bili odlučili da ćemo se baviti prijevarama u području PDV-a, a budući da je povjerenik Moskovisi iznio akcijski plan, taj ide u pravom smjeru, ali smatram osobno da to ne uklanja probleme u vezi sa prijevarama u području PDV-a. 170 milijardi godišnje. To je procjena visina prijevara u području PDV-a što je važno za e, sve zemlje Europe, jer PDV predstavlja 7% BDP-a. Dakle, prijevare su 17%, naročito kada je riječ o prekograničnim prijevarama, ali i prijevarama unutar granica zemalja članica. Protiv prijevara smo se trebali već boriti niz godina, ali nema do sada rezultata. U nacrtu izvješća koji je sada preveden na sve jezike, zbog postojećih ograničenja iznijeli smo samo neke prijedloge od kojih ću ja navesti sada najvažnije aspekte. Od 1993. na ovamo u e, direktivi o PDV-u stoji da će uskoro trebati uspostaviti jedan konačan sustav. Nakon 23 godine tog konačnog sustava još nema. Sukladno članku 218. 18. Moskov bi trebao izneti još za dvije godine konačan prijedlog, a taj sustav bi trebao biti otvoren, barem to ja smatram. Do sada se ovaj postojeći sustav nije baš dokazao. Postoji osim toga i jedna stručna procjena o kojoj se govori o eventualnim alternativama za e, suzbijanje prijevara i za smanjenje birokratskih zahtjeva. Povjerenik Moskovisi se osvrnuo na samo dvije mogućnosti od pet predstavljenih u ovoj studiji. Suradnja zemalja članica u prošlosti nije bila baš pozitivna, nije bilo razmjene informacija i zbog toga je to otvorilo e, vrata takvim e, takozvanim karusel prijevarama. Naime, traži se nadoknada PDV-a u jednoj zemlji, a onda vam nije moguće ući u trag u drugoj zemlji. Zbog toga e, prijevara iznose otprilike 50 milijardi. Zemlje članice nisu odradile svoj domaći zadatak i zbog toga je povjerenik Moskovisi predložio da se primjene moderne tehnologije za prenošenje informacija u stvarnom vremenu bez ikakvih kašnjenja. Na kraju krajeva PDV plaća klijent e, i zbog toga treba izbjeći da taj PDV nestane. U izvješću e, stoji da bi konačan sustav trebao predvidjeti oporezivanje u zemlji podrijetla, no sada se predlaže da to bude zemlja odredišta. Dakle, bez obzira na to, dakle, dolazi e, roba PDV se plaća u zemlji odredišta i sa stajališta tržišnog natjecanja to bi bio neutralan sustav. Sukladno početnom prijedlogu, dakle, prema kojemu bi se PDV plaćao u zemlji porijekla, to bi bilo moguće ukoliko porezna stopa se ne bi razlikovala od zemlje do zemlje. Već prije 15 godina imali smo raspravu u o ovome pitanju i rekli smo da između najniže i najviše stope ne bi smjela biti veća razlika od 4%, sukladno načelu zemlje porijekla, no taj prijedlog ne podržava većina, a za odlučivanje o tome potrebna je jednoglasnost u vijeću, tako da to treba izmijeniti. Zatim sljedeći argument, odnosno e, smanjene stope. Odlučeno je da se predvidi i nulta stopa. Ako e, razmotrite ono što stoji u izvješću, možete recimo vidjeti da u Irskoj postoji nulta stopa za veterinarske lijekove koji se uzmijaju usmenim oralnim putem. I isto vrijedi i za neke proizvode u Finskoj za čitav niz e, proizvoda i roba za slijepe i slabovidne i za neprofitne organizacije. To je malo čudan popis roba, ali bitno je da se zemlje članice dogovore ne toliko o stopi PDV-a, nego o proizvodima koji će biti izuzeti od PDV-a ili imati smanjenu stopu je prijedlog iznesen i rečeno je da se smanjene stope PDV-a ne mogu koristiti kao instrument socijalne politike, nego se mogu recimo primijeniti na prehrambene proizvode. Dakle, unutar ovog sustava trebalo bi nadzirati sve ostalo. I tu se pojavljuje još jedan nov problem. Odnosno, kako će se odigrati prima predaja, hoće li ona biti digitalna ili hoće li ona biti stvarna fizička. Imamo odluku suda u kojoj stoji da se iste stope trebaju primjenjivati i na usluge koje se pružaju putem interneta i to se odnosi na recimo slučaj Luksemburg, Luksemburg, e, Amazon. Treba dakle osigurati e, stroga pravila kada je riječ o određivanju i naplati PDV-a. I zatim na kraju mehanizam obrnutog terećenja, dakle e, konačni kupac treba biti podložan PDV-u, ali imamo i čitav niz koraka koje se odnose na e, opterećenja i za mala i srednja poduzeća. Dakle, trebalo bi smanjiti broj tih e, međukoraka, no na prekograničnoj razini sve to zahtjeva bolju koordinaciju između nadležnih tijela i zapravo taj e, prijenos poreza obveze se e, primjenjuje već u određenim sektorima gdje je primjećeno da postoji veliki broj prijevara. Recimo Češka je iznijela zahtjev koju koji podržava predsjedništvo Nizozemske I tu imamo pozitivnu ocjenu takvog e, mehanizma, no jako komisija nije baš sklona tome. No, općenito postoje sada neke studije koje razmatraju tu mogućnost i u vezi e, sa e, nametanjem PDV-a u zemlji odredišta. Kada je riječ o administrativnom opterećenju za mala i srednja poduzeća, ono je veliko jer mala i srednja poduzeća ne mogu birati gdje će vršiti isporuku robe i zbog toga moraju platiti porez prije isporuke, a onda trebaju razgovarati sa različitim poreznim upravama za nadoknadu troškova. Prijenos porezne obveze bi eh, mogao upravo olakšati njima poslovanje. Nakon 23 godine, nakon što postoji direktiva, pitan se ima li uopće smisla nastaviti s radom, zato jer e, zemlje članice nisu baš pokazale čvrstu volju da riješe te probleme. Redovan e, zakonodavni postupak e, trebao bi se primijeniti a da se ne predviđa pri tome jednoglasnost u vijeću. Znam da bi to tražilo izmjenu i dopunu ugovora, ali kada je riječ o suzbijanju prijevara u području PDV-a, upravo taj zahtjev za jednoglasnošću je zaprečavao ostvarivanje rezultata. Riječ o tome da se odredi minimalna stopa PDV-a, onda da se to prepusti zemljama članicama. Ne, treba nam usklađivanje, trebamo se koristiti modernom tehnologijom i trebamo omogućiti bolje usklađivanje zemalja članica, zato jer oni koji redovito počinjaju prijevare su lukavi, a onda cijenu plaćaju potrošači. Hvala izvjestitelju u ime SDA Eliza Ferreira. Hvala gospodine predsjedniče. E, govorim u ime izvjestiteljice ni gospodina Zanija. On e, nije mogao nam se danas pridružiti zato jer ima važne obveze van Brisela, tako da me je zamolio da uzmem riječ u njegovo ime. Mislim da je ovo doista važna tema. Pozdravljam izvješće koje je izradio gospodin Langen. Ovo izvješće nastoji postići ključan cilj, a to je da parlament i komisija trebaju zajednički stati na kraje jednom sustavu koji je apsolutno neprihvatljiv takav kakav jest. To je sustav koji omogućuje rasprostranje prijevare u području PDV-a. Ključni cilj, ono što trebamo postići ovime, ono što trebamo zajednički razraditi je čvrsto stajalište kako bismo konačno stali na kraj jednom prijelaznom sustavu koji traje 23 godine. Treba nam potpuni preustroj sustava PDV-a na taj način e, ćemo stati na kraj i ovim poreznim prijevarama u području PDV-a, što je skandalozno. Naš odbor treba raditi naporno u suradnji sa komisijom. E, proteklih godina vidjeli smo čitav niz studija koje predlažu moguće rješenja za čitav problem. Sada je komisija i usvojila neke od tih zamisli i sada treba razmotriti detalje, treba dosta toga podesiti kao i obično, tako da te promjene doista dovedu i do poboljšanja na terenu. U potpunosti se slažem s izvjestiteljem u tome da trebamo biti vrlo oprezni i da ne smijemo nametati prevelika administrativna opterećenja malim i srednjim poduzećima. Dakle, trebamo biti oprezni i trebamo razmotriti pozorno sve detalje sa komisijom kako bismo se pobrinuli da dođe do korijenitih promjena kada je riječ o naplati PDV-a. kada je riječ o proizvodima na koje se odnosi smanjena stopa PDV-a, trebamo upamtiti sljedeće. Tu postoji čitav niz mogućnosti i opcija i svaku trebamo pozorno razmotriti. Jasno je da se tu pojavljuju i neka vrlo osjetljiva pitanja. Odnosno, kako riješiti pitanje osnovnih proizvoda koji podliježu vrlo visokim stopama u nekim zemljama, a gotovo nultim stopama ili vrlo niskim stopama u nekim zemljama. I trebamo odvaknuti sve e, opcije koje su pred nama kada je riječ o obrazovanju i kulturi. No ipak, U to pitanje ne želimo uložiti sve napore, ne želimo gubiti vrijeme na to kada bismo se trebali usredotočiti na izbjegavanje i prijevare u području PDV-a. I to treba biti sveobuhvatan cilj svih naših napora. Proces usklađivanja unutar Europske unije kada je riječ o oporezivanju je zapravo nešto što koči napredak koji nam je potreban, bilo kada je riječ o izravnom ili neizravnom oporezivanju. Dakle, mislim da je sada došao trenutak da razmotrimo situaciju s obzirom na napredak jedinstvenog tržišta i jedinstvene valute. Trebamo vidjeti kako je to riješeno ugovorima, zato jer jednoglasnost u vijeću otežava čitavu situaciju koja se odražava na građane i poduzeća. Hvala u ime EKR-a gospodin Ljuke. Hvala. E, slažem se sa prethodnim govornicima. U području PDV-a trebamo doista poduzeti određene mjere s obzirom na razmjere prijevara. Ne znam odakle vam ove brojke, 170 milijardi eura. No, već zabrinjava i sama visina prijevara, no možda možemo imati plus ili minus desetak milijardi. Teško je doći do pouzdanih brojki kada je riječ o takvim kaznenim dijelima, ali u svakom slučaju jasno je da treba djelovati i u tom smislu doista mi je drago što je komisija izradila akcijski plan. Iako su si zato uzeli prilično vremena, kao što su spomenuli prethodni govornici, odnosno 23 godine. Također mi je drago što je komisija konačno odlučila da se primijeni načelo zemlje odredišta kada je riječ o uspostavi jednog definitivnog sustava, mislim da ta odluka prilično kasni. To treba biti neutralno potržišno natjecanje. To je osnovno načelo, a šteta je što je trebalo toliko vremena da se mnogi uvjere u to. Također mi je drago što je komisija odlučila da načelo zemlje odredišta bude dijelom jednog šireg logičnijeg okvira. Gospodin Langen je već spomenuo akademske studije koje ukazuju na razne mogućnosti koje su pred nama za poboljšanje sustava PDV-a. Komisija je odlučila e, jednostavno zanemariti tri takve mogućnosti i osvrnula se samo na dvije, a gospodin Langen s pravom kaže da je to dosta upitna odluka komisije i da postoje druge mogućnosti naplate PDV-a koje bi mogle biti korisne, naročito prinos porezne obveze koji je izostavljen iz prijedloga komisije. Dakle, ukupno gledano mislim da bi komisija trebala ipak biti smjelija i hrabrija i mi bismo isto trebali biti smjeliji. Ne bismo trebali samo tražiti da se dalje ispitaju te mogućnosti neke mogućnosti su već e, i dokazane u praksi. Dakle, mi se trebamo nadovezati na ta već postojeća iskustva te prakse i mislim da je to doista zanimljivo. Rekli ste da biste htjeli da se uvede prijenos porezne obveze, ali u prošlosti smo imali već rasprave o, o načelu zemlje porijekla ili zemlje odredišta. Mislim da bismo trebali jasno reći da preferiramo načelo zemlje odredišta, ali u istoj rečenici ne bismo trebali odrediti način naplate. To su dvije različite stvari. Dakle, možete odlučiti se za e, načelo zemlje odredišta, ali možete to odlučiti da to bude obrnuta naplata, naplata ili iz, izravna naplata. Dakle, zemlje članice bi trebale uživati najveću moguću fleksibilnost. E, naravno, tu postoji načelo jednoglasnosti u vijeću za odlučivanje o tome. Dakle, bilo bi dobro da se prepusti nekim zemljama članicama da se drže tradicionalnog sustava, neke da uvedu prijenos porezne obveze. Dakle, to ovisi o povjerenju u gospodarske subjekte, odnosno o tome hoće li se e, smanjiti mogućnosti za prijevaru ovisno o sadašnjoj situaciji. Mislim da bi to trebalo prepustiti zemljama članicama. Dakle, e, smatram da bismo se trebali obratiti komisiji i ne prihvatiti sve opcije koje postoje, kao što je rekao izvjestitelj. Gospodine Lange, trebate zacrtati pravac, ali to već postoji u izvješću. To već stoji da treba razmotriti svih pet mogućnosti. No, ipak mislim da bismo trebali dopustiti određenu fleksibilnost i dati prostora, manevarskog prostora zemljama članicama kada je riječ o naplati poreza. E sada, kada je riječ o smanjenim stopama, zemlje članice bi trebale moći slobodno odlučiti kako postupiti kada je riječ o smanjenim stopama, no u interesu transparentnosti tržišta trebali bismo svesti na što manji broj e, proizvode za koje se naplaćuje smanjeni PDV i trebali bismo e, tražiti da se uvede veća standardizacija unutar zemalja članica. Sviđa mi se prijedlog da se promijeni jednoglasno odlučivanje u zemljama članicama, to je u rukama zemalja članica. Mislim da bi bilo šteta. Evo, sada ću završiti. Mislim da bi bilo šteta kada bi se čuli različiti glasovi po pitanju poreza. Dakle, ne podržavam taj prijedlog i e, ne tražim da se mijenjaju ugovori. Hvala gospodine, gospodin Ježek u ime Alda. Hvala vam. Mislim da je pred nama vrlo kvalitetno izvješće, na čemu zahvaljujem izvjestitelju i drugim kolegama. Već smo mnogo čuli tijekom rasprave i mogu se složiti sa većinom toga. Omjer ovih prijevara je doista skandalozan. Nismo do sada bili u mogućnosti pozabaviti se time i kao što je izvjestitelj spomenuo, postoji predsjednička inicijativa o sustavu prijenosa poreznih obveza i to mislim, koliko znam, da je jedina veća inicijativa koju trenutno imamo ili koju smo u proteklo vrijeme vidjeli. Dakle, ne samo da bismo trebali provesti studije toga, kao što je već rečeno, već kao što stoji u nacrtu izvješća, trebali bismo inzistirati, kao što je slučaj u vijeću, na pilot projektima o općem prijenosu porezne obveze. Smatram da bi taj pristup smanjio opterećenje za male i srednje poduzetnike što se tiče administrativnog opterećenja i naravno slaže bih se da je nužna veća suradnja između poreznih uprava država članica. Što se cjelokupnog pristupa tiče i prijedloga komisije, mislim da bi trebalo pružiti veću slobodu državama članicama da same odlučuju o svojim sniženim stopama. To je korak u dobrom smjeru No sve o svemu smatram da smo na dobrom putu i zahvaljujem izvjestitelju kolegama. Hvala vam. Paloma Lopez Permeho u ime kluba zastupnika GUE. Dobro jutro svima. Trenutni sistem PDV-a nepošten i neučinkoviti, potrebno ga je reformirati. Slažemo se sa izvjestiteljem i sa komisijom u tome, međutim, za nas se ne radi ovdje samo o administrativnom problemu, već i o političkom. Za to je potrebno detaljno razmatranje svrhe ovog poreza i njegovog socijalnog utjecaja. Snižene stope za osnovnu robu i za neke proizvode, nužno je ukoliko želimo da oni koji imaju najmanje moraju plaćati najviše i ukoliko želimo učiniti demokratskim pristup takvim osnovnim proizvodima. Nadalje trebamo uvesti poreze na imovinu i povećati poreze na luksuznu robu. Također želimo progresivan sustav oporezivanja, a prijedlog komisije je dvosmislen. S jedne strane želi produžiti trenutni sistem koji nije jasan što se tiče progresivnog oporezivanja, a također tu imamo i doktrinu upravljanja. Međutim, u prošlosti to je samo nastavilo povećavati nejednakost između poreznih platiša, što je upravo zbog regresivne naravi sistema oporezivanja. A isto tako postoji olakšica za veća poduzeća i postoji cijeli niz mjera koje je ovdje moguće usvojiti, no ono što je najvažnije politička volja da se nešto učini, da se privede kraju prijevare. Postoje druge mjere i istaknula bih tu nužnost osnaživanja administracija i nacionalnih kontrola te bolju koordinaciju ukoliko se želimo boriti protiv prijevara. Europa mora predvoditi ovaj proces jer slabe kontrole s nedostatkom resursa, poput onih u moje zemlji, e, nisu kompatibilne sa poštenim oporezivanjem. Molim Scott Cato u ime zelenih. Pozdravljamo više elemena akcijskog plana komisije dijelimo cilj smanjenja poreznih prevara Europske unije, te ne želimo povećati administrativno opterećenje za male i srednje poduzetnike. Trenutno imamo složen sustav sa nizom derogacija, ne samo stopama poreza, već i pravilima koja ne znamo na što se odnose. Dakle, podržavamo jedinstveni sistem koji se temelji na zemlji odredišta. Vjerujemo da sistem koji komisija predlaže tu ide u pravom smjeru, iako trebamo pažljivo promotriti sve prednosti i mane. One Stop Shop koji je temelj novog sistema i koji će omogućiti njegovo funkcioniranje mora se temeljiti na negativnim iskustvima trenutnog mini stop shopa za digitalne usluge što je znatno opteretilo e, mikropoduzeće u Velikoj Britaniji i drugim zemljama. Tu tražimo posebno izuzeće za mikropoduzeća koje su toliko mala da administrativni troškovi korištenja one stop shopa će ili dovesti do toga da prestanu trgovinu s drugim zemljama ili da prestanu raditi u potpunosti kao što smo vidjeli u slučaju Atmasa u mojoj regiji. Za male i srednje poduzetnike vjerujemo trebamo sustav kompenzacija i pomoći koji će im omogućiti da se prilagode novom sistemu, a tražimo i na snažno uključenje malih i srednjih poduzetnika u formiranje tog novog PDV paketa. Snižene stope za posebne vrste roba je složeno pitanje. Komisija je dvije opcije ponudila ili reviziju trenutnog popisa proizvoda ili dopuštanje dodatne fleksibilnosti državama članicama u izboru tih proizvoda, odnosno poreznih stopa. Vidimo prednosti imane u obje mogućnosti, s jedne strane za Zalažemo se za daljnje usklađivanje, a s druge strane također smatramo važnim da države članice zadrže određenu ograničenu slobodu za smanjenje sniženih stopa u skladu sa nacionalnim preferencijama i reagirajući na nacionalne kulturološke prioritete u skladu sa nacionalnom predostrožnosti. Predložili bismo, ispričavam se, načelo, krivo sam pročitao, Dakle, predložili bismo jedan hibridan pristup gdje bi određeni proizvodi zbog održivosti ili sličnoga u potpunosti trebali biti izuzeti od PDV-a i tu se zalažemo za primjerice ženske proizvode poput tampona ili izolacijski materijal, dok u nekim drugim područjima trebamo omogućiti nacionalnu fleksibilnost. Kako god sistem bio oblikovan, mi smo za smanjenje mogućnosti povećavanja porezne konkurencije i mislimo da bi se pristupi mogli povezati kako bi se izbjegao rizik što bi dovelo do olakšavanja postizanja sporazuma između vijeća i zemalja. Nadalje vidim također prostora za koordiniranu europsku politiku koja će ponuditi poticaje za određene potrošačke proizvode koje bi išle u smjeru poštivanja i zaštite okoliša, ali isto tako da je potrebno uzeti obzir posljedice koje se tiču distribucije tih proizvoda. To se pokazalo isto i u proizvod i u studijama komisije još iz 2008. A sada kada ćemo u vijeću početi ovom, na ovome raditi, dobar je trenutak da se ova politika vrati na naš dnevni red. Thank you, Marko Zanni. Marko Zanni sljedeći ima riječ. Koga nema? Barbara Kapel koja nema. Pa prelazimo na Catch Eye zastupnik Hogmark. Langen, uh, I just wanted to make one short reflection that is... Zahvaljujem gospodinu Langeu, samo sam jednu kratku reakciju imao, dakle, ukoliko ne, se ne stavimo u stajalište malih poduzetnika i njihovu sposobnost funkcioniranja na digitalnom tržištu izgubit ćemo i to na dva načina. Prije svega izgubit ćemo digitalnu trgovinu ili produbljenje unutarnjeg tržišta, no isto tako e, izgubit ćemo i dio PDV prihoda. Jer ili ukoliko imamo složen sustav se se može lako provesti prevare ili će poduzetnicima biti teško poštivati taj sistem. Dakle, ne zbog loših namjera, već zbog same složenosti sustava. I tu mislim da je izuzetno važno da zauzmemo jedan stav koji će nas riješiti velikog dijela problema koji danas e, otežavaju posao velikom broju novim poduzećima i malim i srednjim poduzetnicima i njihovom funkcioniranju na unutrašnjem tržištu. I bio bih zadovoljan kada bismo mogli to osnažiti jer mislim da je doista vrijeme da se pozabavimo s tim problemima. Mnogi, ne samo komisija, uvidjeli su taj problem, no njime se nisu počeli baviti i ne možemo tražiti funkcioniranje konkurentnog digitalnog tržišta ukoliko se ne pobrinemo da se ovi problemi riješe kako bi svaki poduzetnik mogao nositi se sa razinom složenosti PDV sustava. Pojednostavljenje, pojednostavljenje. To je ono što nam je nužno ukoliko se želimo boriti protiv poreznih prevara i osnažiti digitalnu trgovinu. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju, gospodine izvjestitelju. Ispričavam se što nisam bila ovdje na prezentaciji vašeg izvješća, ali sam vrlo pomno pročitala sve odlomke. Imam tri napomene. Prva se odnosi na činjenicu da se ovdje nažalost ne radi o novom pitanju. Pitanje karusel prijevare nešto je čime smo se već često bavili u prošlosti. Danas imamo prilike vidjeti da Europska komisija pokazuje spremnost raditi ozbiljno na ovome pitanju, kao što je i slučaj sa utajom poreza. Općenito gledano, Europska komisija aktivirala se na svim poljima i mislim da joj trebamo u tome dati podršku kako bismo ostvarili napredak. No, ne možemo to učiniti odnosno ne možemo e, jednima dati da bismo drugima uzeli. Ne možemo se s jedne strane boriti protiv svih oblika porezne utaje i poreznih prijevara uključujući i ovu, a istovremeno uništavati snagu jedinstvenog tržišta i to trebamo imati na umu. Moje napomene naime moramo sagledati u tom kontekstu. Prva stvar tiče se prilagodbe sustava PDV-a modernom gospodarstvu, digitalnom svijetu i nužnosti da se uspostavi e, minimala jedinstvena mjesta kontakta, takozvane mini one-stop shops. E, mislim da kad to pogledamo, prijedlog Europske komisije ide u dobrom smjeru. Druga stvar – što nam je cilj? Ako nam je cilj apsolutno sačuvati funkcioniranje jedinstvenog tržišta, slažem se s onime što je rekao Gunnar Hockmark. Pitanje malih i srednjih poduzeća treba zaista shvatiti vrlo ozbiljno oni koji pokušavaju ići e, sa pilot projektom koji bi zapravo kompletan terest dokaza, e, da tako na neki način kažem, prevalio na krajnjih korisnika, nešto je što nije u potpunosti u e, skladu s duhom jedinstvenog tržišta, kao niti sa argumentima za koje se zalažemo u okviru legislative o BEPS-u. Dakle, budimo oprezni ne možemo razgraditi uh, europsko tkivo i vratiti se isključivo u nacionalnu logiku. Moramo biti evropljani kao što jesmo i mislim da postoje i drugačiji načini da se bori protiv karusel prijevare od ovih koje predlaže Europska komisija. Mislim da moramo ići u smjeru tih načina, a ne ići u smjeru narušavanja okvira jedinstvenog tržišta. Treća napomena odnosi se na stope. Mislim da treba unijeti dovoljno fleksibilnosti kako bismo mogli riješiti problem narušavanja tržišnog natjecanja do kojeg dolazi e, temeljem sadašnjeg postojećeg sustava naplate PDV-a. E, to se ne može učiniti u okviru sadašnjeg sustava. I na kraju, Moram reći da se u potpunosti slažem sa prijedlogom koji je iznesen u točki 28. Hvala. Sad ćemo dati riječ komisiji. Gospodine Raponi, izvalite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Nastojat ću biti što kraći iako je postavljen čini niz pitanja. Kao prvo, akcijski plan prvenstveno ima za cilj dobiti od vijeća jasne preporuke. Vrijeme je za odluke. Upravo zato se govori o većem broju tema, prvenstveno borba protiv prijevare uz konvencionalne metode, da tako kažem. U tom smislu Europska komisija predlaže osnaživanje administrativne suradnje između država članica. Možemo vidjeti temeljem izvješća revizorskog suda da je vrlo jasno da treba osnažiti suradnju, da treba osnažiti fiskalne kapacitete i ono što nazivamo voluntary compliance, a to je dobrovoljno dovoljnu sukladnost, drugim riječima treba poreznim obveznicima omogućiti da što je jednostavnije moguće ispunjavaju svoje porezne obveze. To je nešto s čime se svi slažemo. Taj aspekt definitivno treba osnažiti. Kada se radi o sustavu PDV-a, konačnom sustavu PDV-a, Europska komisija je proučila sva moguća rješenja Pošli smo od 12 potencijalnih rješenja. Nakon analize i rasprave s državama članicama i nakon rasprave sa ekonomskim subjektima zadržali smo tih 12 pet mogućih rješenja. Tih pet mogućih rješenja pregledali su vanjski konzultanti i temeljem studije koja je objavljena na e, internetskim stranicama glavne uprave Taksud, Europska komisija je odlučila izabrati jedno rješenje, a to je zapravo oporezivanje e, transakcija unutar zajednice. Zašto se komisija odlučila za takvo rješenje? Zato što će to smanjiti poreznu prijevozu 40 e, milijardi eura, što je 4% ukupnog iznosa. E, dakle, E, zato se Europska komisija odlučila za to. Što se tiče primjena prijenosa porezne obveze, nešto je, e, taj mehanizam nešto je što ne nosi ovako plodonosna rješenja i zato je Europska komisija ostavila to moguće rješenje po strani. Također mislim da se stvara zabuna između prijenosa porezne obveze za transakcije unutar zajednice i za tuzemne transakcije. Kada se radi o tuzemnim transakcijama, to podliješe običajnom plaćanju PDV-a. Kao što se zna, radi se zapravo o segmentiranom sustavu, a u sklopu legislative o BEPS-u govori se zapravo da treba zadržati osnovne karakteristike sustava PDV-a, to je plaćanje u tranšama, u ratama. E, svugdje u svim zemljama u svijetu primjenjuje se upravo takav sustav PDV-a. Jedini izuzetak su SAD gdje se zapravo provodi takozvani sales tax koji je vrlo sličan prijenosu porezne obveze. Mislim da je u SAD-u najviša stopa 8 do 9% a razina prijevare je od 30% prema međunarodnim statističkim podacima. Sa kamatnom stopom od 9% u Europskoj uniji možete i sami zamisliti kakva bi bila situacija da e, zaista usvojimo kao stalni konačni mehanizam, mehanizam prijenosa porezne obveze i e, samolikvidaciju. Ugovori nas obvezuju da krenemo u većem smjeru usklađivanja, a ne da smanjujemo usklađivanje. Činjenica da ćemo dvije države članice dati izuzeće za sobom povlači jedno temeljno pitanje, a to je li to još uvijek u skladu sa odredbama ugovora koje nas potiču na to da provodimo usklađivanje. Trenutačno imamo različite sustave u državama članicama. Država članica koja želi primjenjivati prijenos porezne obveze na domaćem terenu mora nametnuti prag koji e, se nalazi na razini od 10.000 eura. To za sobom povlači rizik karusel prijevare unutar jedne države članice. Upravo zbog tog razloga Europska komisija je s određenim oprezom krenula u razmatranje tih aspekata zato što je to nešto što predstavlja rizik i za ostale države članice. Ako želimo izuzeće za jednu državu članicu, vrlo lako se može dogoditi da neoporeziva roba dođe, odnosno neoporezivana roba dođe u neku drugu državu članicu i doći će do oporezivanja u nekoj drugoj fazi, a ne u fazi krajnje potrošnje. A to je situacija koja, vjerujte mi, predstavlja rizik za više od jedne države članice. I upravo zato Europska komisija angažirala se zaista na tom planu. Postavlja se pitanje smijemo li dozvoliti izuzeća kada se radi o jednom tako važnom načelu. Pilot projekt bio je prva etapa kako bi se došlo do zajedničkog sustava PDV-a koji će se temeljiti na samo eh, likvidaciji, ali činjenica jeste da većina država članica nije eh, spremna eh, na provedbu takvoga sistema. Što se tiče složenosti sustava PDV-a, Mi smo zapravo u protekle četiri godine zapravo dali nekoliko rješenja u komunikacijama koje smo objavljivali. Željeli smo smanjiti formalnosti za mala i srednja poduzeća, to je u akcijskom planu, a isto tako pokušali smo ispraviti sve negativne aspekte mini one-stop shopova tako što smo ih proširili, uzimajući u obzir određena izuzeća za mala i srednja poduzeća. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Sada riječ ima izvjestitelj za konačne završne komentare. Zahvaljujem. Zahvaljujem na vrlo zanimljivoj raspravi. Mislim da je jasno pokazala koliko je komplicirana ova tema i složio bih se prije svega s gospodinom Raponijem. Činjenica da nismo napredovali nije krivnja komisije, već je to posljedica nespremnosti država članica da se pomaknu, a to je pak zbog načela jednoglasnosti. I zbog toga sam gospodine Luke predložio da u okvirnom sistemu postoji punan nacionalni suverenitet. Ali kad se odlučuje o europskom okviru, trebali bismo stvari promijeniti već sam bio odgovoran za određivanje minimalnih stopa. I sjećam se da su dvije velike države Europske unije i dva ministra financija s kojima smo razgovarali 88. 89. bili spremni E, uobičajeni zakonodavni postupak sa većinskim glasanjem upotrebiti. Dakle, za sami okvir sistema, ne za same porezne stope. No, nismo napredavali od tada, to nije krivnja komisija. Što se komentara koje smo čuli, želi bih reagirati na neke osnovne stavke što se tiče snižene stope PDV-a. Ona se znatno razlikuje, gospođa Ferreira, primjerice u Portugalu, gdje je raspon 6 do 23%, u Njemačkoj pak od 7 do 19%, u Španjolskoj 4, 10, 21%, Velikoj Britaniji od 0, 5 do 20%. I upravo sam sada provjerio te podatke, tako da se postavlja pitanje što to spada pod nultu stopu PDV-a i što je u ovo uključeno i mislim da to možemo razmotriti na temelju socijalnog načela i poštenosti. No ukoliko želimo imati zajednički okvir, smatram da bi to bio znatan iskorak prema naprijed i komisija tu ne bi trebala e, predlagati da se u potpunosti stvar prepusti državama članicama. Druga stvar što se tiče borbe protiv prijevara. Mislim da se tu svi slažemo, sistem prijenosa porezne obveze je nešto što već imamo za prekograničnu trgovinu, a mogućnost koju je kolega iz Zelenih predložio, dakle razmatranje toga da li bi državama članicama se moglo izuzeće dopustiti kako bi se opterećenje za male i srednje poduzetnike smanjilo, mislim da o svemu tome valja raspraviti i da ćemo o tome moći razgovarati i s komisijom. Vidim da predstavnik komisije e, maše glavom, da doista mislim da moderna tehnologija i suradnja između država članica doista može pomoći nam olakšati razvoj stvari. Sjećam se rasprave sa grčkim ministrom financija koji mi je rekao povećali smo PDV i to znatno od kako smo dobili automatske blagajne u Grčkoj. Još ih nemamo u svim državama članicama, no to je možda jedna od stvari koju možemo pokušati postići sa prijelaznim odredbama. Zatim imamo pitanje e, mogućnosti koje smo razmatrali. Imamo ih pet u dokumentu i ja sam se pozabavio njima, dakle ne radi se o dinamičnom sistemu, tako da bismo akademski govoreći mogli to dovesti u pitanje, no komisija je odlučila koje su njihove e, idealne opcije i da se trenutno žele nositi samo sa tim kružnim prijevarama i to bi se strane po strani ostavilo druga pitanja koja bi bila prepuštena na odluku državama članicama. Nakon što sam već 20 godina član parlamenta, e, mogu reći da mi se čini da je problem nedostatak slaganja e, unutar vijeća i bilo bi dobro kad bismo mogli o tome otvoreno razgovarati i imati mogućnost odlučivanja unutar parlamenta o cjelokupnom okviru, a ne o detaljima. E, gospodine Luke, mislim da vam je jasno da ću morati inzistirati na tome, ne znam hoću li tu dobiti podršku većine, no postoji osjećaj u parlamentu da bismo trebali iznijeti takve prijedloge čak e, iako se sa njima ne slažu svi. Predsjedatelju, predložio bih da držimo jedno saslušanje na tu temu, ne mora to nužno biti niti prije ljetnog raspusta. Komisija je predložila da se iznese jedan poseban prijedlog 2017. za male i srednje poduzetnike i da bi to dovelo do predloga konačnog sistema 2018. Tako da bismo mogli u trećem kvartalu ili četvrtom kvartalu godine održati jednu takvu e, javnu raspravu sa stručnjacima na temu PDV-a. Hvala lijepa. Mislim da je prijedlog e, za seminar dobra ideja. To ćemo razmotriti na razini izvjestitelja, ali isto tako i koordinatora. Hvala vam lijepa na ovom prijedlogu i hvala svima kao i Europskoj komisiji na ovoj vrlo važnoj raspravi. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, 7 i 8. Moram zapravo pogledati kalendar, odnosno dati rokove vezano uz izvješće gospodina Langera. Dakle, rok za amandmane 31. svibnja u podne, razmatranje amandmana 27. lipnja, glasanje u Ekonu 30. lipnja, a e, na plenarnom zasjedanju u rujnu 1. rujna. Točke 7 i 8. E, o njima ćemo naravno razgovarati zajednički zajednička pravila o sekuritizaciji uspostavi europskog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju i bonitetni zahtjevi za kreditne institucije i investicijska društva. Gospodin Paul Tang i Pablo Zalba su izvjestitelji. Želim zahvaliti izvjestiteljima na dobrom i razumljivom radnom dokumentu. Odmah dajem riječ gospodinu Tango, imate pet minuta, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, drago mi je što krećemo s ovom raspravom. Krenut ćemo sa izjemom Michaela Lewisa komplicirane financijske stvari i zapravo su smišljene samo zato da bi se davalo ljudima novac za koje znamo da ga nikad neće vratiti. I to nas zapravo vodi e, u propast. I upravo to je tema njegove knjige kao i današnje rasprave. Sekuritizacija je sastavni dio toga. Sekuritizacija za sobom nosi određeno nasljeđe. Sjećamo se situacije sa sekuritizacijom sa vrijednosnim eh, vrijednostnim papirima eh, koja su koji su dobila rating od 3A sa 0,1% mogućnosti neispunjenja obveze. Takvi loši nenaplativi krediti zapravo su bili prodavani investitorima i umjesto da se pazi na to na koji način se formiraju takvi portfelji, agencije za kreditni rating davale su im rating trostrukog A što je dovelo do financijskog kraha s posljedicom zapravo spašavanja velikog broja banaka novcem poreznih obveznika u Europi. Da bi se obnovilo e, tržište sekuritizacije u Europskoj uniji moramo se riješiti tog negativnog nasljeđa. Dakle, ključno za ovaj Europski parlament i ljude koje mi predstavljamo jest odgovoriti na pitanje što smo naučili iz grešaka u prošlosti. Upravo zato ja sam kritički analizirao prijedlog komisije čiji je cilj zapravo oživjeti sekuritizacijsko tržište u Europskoj uniji. Dokument je objavljen prošloga tjedna i može se smatrati prvim korakom u uspostavljanju okvira kako bi se vidjelo na koji način Europski parlament može pokazati da smo izvukli pouku i da primjenjujemo ono što smo naučili. E, objasnit ću e, svoje viđenje, a naravno e, vaše sugestije su dobrodošle. Vrlo je važno premostiti razlike između onih koji vide sekuritizaciju kao priliku i kritičara koji se boje da će se ponovno na površinu vratiti oni isti stari problemi. I jedna i druga skupina uključuje gospodarstvenike i ekonomiste koji su, kao što smo čuli i jučer, iskazali određene dvojbe koje imaju. Također moramo uskladiti e, rad na SDS-u i SRM-u i upravo zato e, zapravo cijenim što smo Pablo i ja uspjeli konstruktivno raditi zajedno i pripremiti dokumente do roka. Prijedlog Europske komisije zapravo ima dvojnu ulogu, dvojni cilj. S jedne strane žele financijska tržišta i institucije učiniti sigurnima tako što će kanalizirati privatni kapital u realno gospodarstvo, prvenstveno malim i srednjim poduzećima. A s druge strane nastoji ograničiti rizike i povećati nagrade i na taj način učiniti bankarski sustav e, stabilnijim. Na taj način banke bi zapravo mogle uskladiti svoje dugoročno kreditiranje sa dugoročnim obvezama. Istovremeno, izravno i neizravno, želi se staviti na raspolaganje veća količina kapitala. To je teorija. Međutim, u stvarnosti, kao i sva financijska tržišta i naše financijsko tržište pati zbog asimetričnih šokova i asimetričnih informacija i to je ono što nas je dovelo do ovog problema. Osim ovih problema, sekuritizacija može dovesti do zapravo tješnje povezanog financijskog sustava gdje će čak i nadzorna tijela izgubiti e, trag e, stvarnim odvojenim informacijama prvenstveno moramo tražiti od svih aktera i nadzora na tržištu da budu transparentni, ali isto tako definirati jasne obveze koje su u skladu s interesima tržišnih aktera. Prijedlog Europske komisije daje korake koji bi nas trebali povesti u tom smjeru. Međutim, u radnom dokumentu teško da se može pronaći prijedloge koji bi poboljšali situaciju. Govori se naravno o potrebi za stabilnim sekuritizacijskim tržištem i jasnim e, boljim obvezama za nadzorna tijela. Dozvolite da istaknem dva pitanja o kojima se nije mnogo govorilo u radnom dokumentu, a ja ih također smatram važnima. Prvo je stopa zadržavanja od 5%. Teško pitanje koje se ovdje javlja jeste je li to dovoljno da bi se uskladilo interese tržišnih aktera ili bi ta stopa trebala biti viša? Naša strana kaže da bi trebala biti viša. Drugo goruće pitanje kojim se također trebamo baviti prema moje mišljenju jest kako ćemo osigurati da financijski sustav uistinu postane stabilniji jer e, zapravo sekuritizacijsko tržište bi trebalo diversificirati rizik, ali to ne može ostati samo na obećanju. E, je li dovoljno inzistirati na transparentnosti sekuritizacijskih pozicija, jer ja zapravo želim vidjeti sekuritizacijsko tržište koje je stabilno ne samo kad stvari idu dobro, već kad je i situacija loša. Nama ne trebaju tržišta koja propadaju kada stvari krenu po zlu. Oni tada trebaju dati svoj doprinos gospodarstvu kada gospodarstvo to najviše treba. Dakle, Dakle, eh, evo, to su dva pitanja s kojima bih zaključio svoje izlaganje. Veselim se ovoj raspravi i veselim se čuti mišljenja eh, zastupnika iz kluba. Hvala. Hvala izvjestitelju. A sada dajem riječ eh, izvjestitelju Sijeni Hogmargu Karasu. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Dame i gospodo, Prvenstveno, hvala lijepa Paulu i Pablu. Europska komisija je 13. runja 2015. godine iznijela prijedlog i ovo je zapravo prvi puta da razmatramo prijedlog koji je objavljen. No u međuvremenu se stvari mijenjale ako ovi instrumenti ne budu stavljeni na raspolaganje investitorima, oni će možda odlučiti otići na drugo mjesto, napustiti e, naše tržište prije nego što im ponudimo instrumente i završimo rad na ovom prijedlogu. Mislim da je stoga važno malo dinamizirati rad na ovome projektu zato što bi daljnje odugovlačenje zapravo moglo biti pogubno za sve dijelove realnog gospodarskog sektora. U prvom krugu trebamo govoriti o poukama koje smo izvukli iz prošlosti. No, postoje značajne razlike. Europsko sekuritizacijsko tržište je otpornije nego američko. S druge strane, budući da je tome tako, mi se međutim nismo oporavili tako dobro kao Amerikanci, iako je naše tržište otpornije nego američko i to zbog razloga koji nam nisu sasvim shvatljivi. I mislim da Europski parlament zato treba dati svoje preporuke. Slažem se s izvjestiteljem da moramo riješiti problem asimetrije moralnog hazarda. No mislim da jedina reakcija koju na to možemo imati su jasna pravila i maksimalna moguća transparentnost. Trebaju nam jasni kriteriji SDS-a i to je nešto što će dovesti do um, temelja za buduću izgradnju povjerenja u sekuritizacijsko tržište. Važno je da imamo jasna tumačenja kriterija i prijedlog za sankcije ako dođe do kršenja propisa. Međutim, uspješno zakonodavstvo ne možete imati dok ne definirate aktere, ne definirate instrumente i dok ne definirate sankcije. I izvjestitelj je zapravo govorio o sekuritizacijskim instrumentima, odnosno o komercijalnim zapisima koji su osigurani imovinom. Kada govorimo o samocertificiranju certificiranju i alternativama o kojima se raspravlja danas, mislim da trebamo pričekati do saslušanja e, koje je zakazano prije nego što o tome donesemo konačne zaključke. A nadam se da će radni dokument uskoro postati i izvješće. Hvala. Gospodin Karas. A sada predstavnik EKR-a. Izvolite. Hvala lijepa. Mogu li samo reći da me zapravo malo brinu rokovi vezano uz ovo izvješće? Imali smo prilike vidjeti u vijeću da su države članice uspjele postići konsenzus ili barem dogovor i za sedam tjedana dobili smo godišnji plan koji će samo odgoditi donošenje vrlo važnog zakonskog akta. Mm, evo, to je samo formalnosti radi jedna uvodna napomena. Mislim da je vijeće već mnogo postiglo u smislu poboljšanja prijedloga komisije, ali još uvijek postoje područja u kojima se dodatno treba poboljšati tekst. Kao prvo, vezano uz pojašnjenje i sigurnost. Slažem se da se trebamo usredotočiti na to da povećamo razinu jasnoće i sigurnosti u kriterijima koje se odnose na e, sekuritizacijsko tržište. Također trebamo imati na umu stvarni interes investitora. Također trebamo imati na umu i situaciju gdje se e, inicijatori sami zapravo nalaze e, u situaciji da moraju jamčiti za e, vrijednostne papire koje se nalaze na sekuritizacijskom tržištu. Tu sam vidio određena poboljšanja. Još jedna prepreka je još jedna preporuka odnosila bi se zapravo na poboljšanje u području komercijalnih zapisa osiguranih imovinom. Određeni broj malih i srednjih poduzeća i pojedinaca jasno je pokazao da je važno ići u tom smjeru. Većina e, sadašnjih programa prodaje komercijalnih zapisa osiguranih imovinom u EU dobro funkcionira, a e, bude li europski prijedlog zapravo ograničio sredstva iz novčanih tokova koji su na raspolaganju za programe komercijalnih zapisa osiguranih imovinom, očekuje se da će ta situacija još biti stabilnija. E, jasno se pokazuje da treba pokrenuti tržište, međutim s druge strane tu je i veća razina rizika. Vijeće, odnosno e, model samocertificiranja koji predlaže vijeće u odnosu na certificiranje od strane treće strane vezano uz inicijatore imovine, prema našem je mišljenju zapravo dobro rješenje za ovaj problem. Što se tiče javnog registra, ne vidim potrebu za za javnim registrom vezano uz jednostavnu transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju. Model koji predlaže Europska komisija e, koji se temelji na standardiziranim tablicama bio bi više nego dovoljan. Dakle, postoje područja na kojima trebamo raditi kako bismo poboljšali stvari. Tu je naravno i pitanje treće zemlje. Mislim da je zaista žalosno što ćemo se u potpunosti odreći treće strane e, u sklopu ovog novog STS sustava, investitora E, trećih strana. Zato što mislim da će tada sekuritizacijsko tržište u EU nažalost biti ograničeno. Naravno moramo vidjeti kako se ovaj e, jednostavan, transparentni, standardizirani Um, sekuritizacijski sustav uklapa u postojeći zakonodavni okvir. Moramo paziti da se investitore ne sankcionira bez razloga i da ne zapravo gušimo njihov apetit. Slažem se 100% da je važno raditi na riziku. Činjenica je da je kreditiranje malih i srednjih e, poduzeća e, riskantno, ali oni neće uvijek, to moramo biti svjesni, ispunjavati STS kriterije. dakle, zadovoljni smo radnim dokumentom i veselimo se tome što ćemo ga još dodatno moći poboljšati. Najprije Alde Petar Jesek. Hvala. Mislim da je jasno da visoko kvalitetna sekuritizacija može osigurati bolji pristup financiranju cijeloga gospodarstva, posebice malih i srednjih poduzeća, isto tako oživjeti sekuritizacijski sektor. Međutim, da bismo bili sigurni da mala i srednja poduzeća imaju koristi od jednostavne, transparentne i standardizirane sekuritizacije, moramo se pobrinuti da se izmjene određeni propisi, uključujući i one koji se odnose na komercijalne zapise osigurane imovinom. Kada govorimo o certificiranju, sankcijama i odredbama koje se odnose na treće zemlje, potrebno je dodatno raditi. Međutim, prijedlog Europske komisije daje dobar temelj za danja poboljšanja u, u nizu područja. E, primjerice, na primjer, samopozemljivanje kada se radi o komercijalnim zapisima osiguranim imovinom, kada se radi o prijelaznim odredbama i kada e, se radi o dvorazinskoj isplati. Prema mojem mišljenju, bilo bi bolje da su se složili oko ambicioznih rokova mi smo u klubu zastupnika malo razočarani nedostatkom adekvatne ambicije koju pokazuje trenutačni raspored i rokovi. Mislimo da bismo trebali zapravo djelovati brže. Ne vidimo nikakvu implicitnu ili ne implicitnu vezu sa predmetom bankovne unije, a odgoda je loša i za rad na predmetu, ali isto tako i za gospodarstvo u cijelosti. Vjerojatno ste primijetili da su i napisi u novinama e, negativni i mislim da je to u ovom slučaju opravdano. Zahvaljujem izvjestitelju na radnom dokumentu i veselim se nacrtu izvješća te daljnjoj tjesnoj suradnji sa njime i izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Molim Komisija je već postigla dogovor i nas kao Europskog parlamenta očekuje se da zapravo to jednostavno obradimo i poguramo. I upravo zato se usredotočavamo na rokove. Međutim, naša je uloga zastupati građane i činjenica jest da je sekuritizacijsko tržište bilo jedan od glavnih e, uzroka krize do koje je došlo 2008. godine. Mi se moramo pobrinuti da to te krize ponovno ne dođe. Zato moramo odraditi naš posao kako treba i moramo se za to uzeti vremena koliko je potrebno. Moje pitanje je u čijem je interesu da se oko toga postigne brz dogovor. Rekli smo da zapravo želimo osigurati ekonomsku ekspanziju osiguranjem slobodnih novčanih tokova i kreditnog plasmana malim i srednjim poduzećima. Međutim, gdje su dokazi da će širenje sekuritizacijskog tržišta uistinu pomoći malim i srednjim poduzećima? Nije problem kreditni plasman ili dostupnost kreditnog plasmana malim i srednjim poduzećima, već je problem koordinirana eh, akcija u fiskalnom području i nedostatak povjerenja koje je prava prijetnja europskom gospodarstvu. I mala i srednja poduzeća također ne smatraju da je ovo rješenje njihovog problema, čak to niti ne smatraju problemom. Eh, studija Europske središnje banke zapravo je pokazala da je sekuritizacijsko e, tržište, odnosno financiranje e, malih i srednjih poduzeća zapravo e, najmanji problem. Svega nekih 17 ili 18% ispitanika je to navelo kao problem, dok ih je 25% navelo kao problem nedostatak klijenata, nedostatak potrošača kojima bi plasirali svoju robu. Dakle, odakle dolazi ovaj pritisak s financijskog tržišta, s financijskog sektora? Ako se ne možemo osigurati da su svi rizici na sekuritizacijskom tržištu tržištu uklonjeni i da su europski građani zaštićeni od financijske krize za koju će oni platiti, ne moramo se žuriti. Postoji čitav niz točaka na mojemo fokusirati svoje amandmane. Prvo, kako se možemo pobrinuti da e, model inicira i distribuira je, e, će zaista osigurati da banke kreditiraju oprezno? Dosad smo imali situaciju u kojoj su banke odmah sekuritizirale svoje kreditne plasmane. Međutim, zašto ne bismo uveli eh, model u kojem bi banke pričekale nekoliko godina prije nego što sekuritiziraju svoje kreditne plasmane dok nisu sigurni da se dugoročno mogu ispunjavati obveze. Druga stvar, kako izbjeći rizik smeće unutra, smeće van, odnosno kako izbjeći rizik potpuno bezvrijednih sekuritizacijskih portfelja. Možda bi trebalo kombinirati dva postojeća modela o kojima se razgovara. Pitanje tko bi trebao regulirati e, vrijednosne papire. Neprestano e, griješimo zato što pokušavamo u svojim zakonodavnim tekstovima pokriti sve poslovne modele. Međutim, nije li ovo situacija gdje bi specijalizirani sekuritizacijski modeli, odnosno zakonski akti koji i regulatorni režimi koji ga pokrivaju bili pravo rješenje? Nije li to ono što bi osiguralo adekvatno korištenje sekuritizacijskih proizvoda i ne bi li zapravo to omogućilo kupnju od e, primarnih e, izdavatelja vrijednosnih papira? Sadašnji prijedlozi koji se odnose na e, sankcije vezano uz prijevane radnje vezane vezano uz vrijednosne papire tada bi zapravo mogli biti u određenoj mjeri ublaženi. Što se tiče prijenosa rizika, vrlo je važno da postoje snažni instrumenti koji će spriječiti probleme. I na kraju uvezano uz tranše. Tranširanje s stajališta rizika ključno pitanje, ključni problem koji se postavlja u okviru sekuritizacijskog sustava, posebice tijekom financijske krize. Zaključno, jedva čekamo vidjeti i puno izvješće koje će pripremiti izvjestitelje. Zahvaljujemo na radnom dokumentu koji je objavljen prošloga tjedna i veselimo se konstruktivnoj suradnji. Naš je cilj ponovna izgradnja europskog gospodarstva, a ne samo usredotočavanje na e, samo e, financijsku ekonomiju i one koji žele određene, samo određene oblike monetarne politike. Marko Zani. Second linked report, rapporteur Pablo. Prelazimo na Pablo Zablo. Muchas, eh, gracias. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mogu li? Ispričavam se. Radni dokument se nalazi u mapi. Izvjestitelj kaže da je prosljeđen svima prošli tjedan, ali možda je prosljeđen samo izvjestiteljima u sjeni. Ja ga nemam e, i molim da mi se da onda primjerak na papiru. Prosljeđen je svima, svim zastupnicima i to elektroničkim e, putem radi štednje papira, da se dakle, neki dokumenti prosjeđuju samo elektroničkim putem, a ostalo na zahtjev zastupnika. Izvolite. Hvala. Jedan od glavnih prioriteta našeg saziva je jedinstveno tržište kapitala. Prvi korak u tom pravcu su ove dvije mjere o kojima razgovaramo danas. Zašto je toliko važno to tržište? E, nesumnjivo je da trebamo diversificirati izvore financiranja poduzeća, naročito malih i srednjih poduzeća. Jer mala i srednja poduzeća ne mogu ovisiti isključivo o kreditima, nego trebaju imati pristup i drugim e, izvorima financiranja. A jedan je jedinstveni sveobuhvatan cilj, odnosno promicanje rasta i zapošljavanja. Ako tome dodamo činjenicu da je jedno od temeljnih načela Europske unije slobodno okretanje kapitala, ne možemo ne uvidjeti ogromnu važnost e, ove rasprave. Jedinstveno tržište kapitala i sekuritizacija omogućuje integraciju financijskih tržišta, otvaranje tržišta i veću konkurentnost onih najučinkovitijih tržišta. Nalazimo se u povijesnom trenutku za ostvarenje jedinstvenog tržišta kapitala i za ostvarenje onoga što nam je doista potrebno. Prije krize tržište sekuritizacije je dobro funkcioniralo i ne samo to. Čak i tijekom krize se dobro ponašalo. S novih propisa o ređenju financijskog tržišta i stigmatizacijom e, ovih instrumenata došlo je do određenog zastoja na tom tržištu i tu trebamo djelovati. Nema nikakve sumnje da će ova rasprava i njezin pozitivan ishod otvoriti određene stvarne mogućnosti poduzetnicima kako bi pristupili tržištu kapitala i također će omogućiti i veću učinkovitost tržišta i ulaganja. To je važna prilika za diversifikaciju izvora financiranja. I na kraju to će biti velika prilika za ostvarenje rasta i visoke stope zaposlenosti. Dakle, kao što sam rekao, trebamo integrirati tržište kapitala, trebamo diversificirati izvore financiranja i također moramo omogućiti financijskim ustanovama oslobađanje kapitala kako bi olakšala financiranje gospodarskih projekata. Kada je riječ o tekstu, trebamo tu djelovati u dva pravca. Dakle, kao prvo, mm, hjerarhija pristupa, hierarchy of approaches. Imamo različite pristupe, prijedloge, komisije, vijeća, Europske središnje banke. A imamo i prijedlog Europskog bankovnog tijela. Dakle, to je jedno od ključnih poglavlja ovog prijedloga i mene bi zanimalo čuti koje je mišljenje o tome izvjestitelja u i ostalih kolega. To je zapravo najosjetljivije pitanje u čitavom tekstu. I drugo, zašto sam nadležan, je sekuritizacija za mala i srednja poduzeća. Trebamo poboljšati prijedlog komisije kako bi jednom kada ova odredba stupi na snagu, financiranje MSP-ova doista moglo funkcionirati jer su mala i srednja poduzeća pokretači gospodarstva i zapošljavanja u Europi i mislim da je ovaj cilj na domak ruke, a on ne bi nikako ugrozio financijsku stabilnost. Kao što je rekao Paul Tang, ove dvije mjere su usko povezane. Tu možete računati na naše bezuvjetno zalaganje i znam da možemo računati i na podršku svih izvjestitelja u sjeni i svih kolega. Kada je riječ o kalendaru, kao što je rekao Paul Tang, o tome već postoji dogovor e, s kojim se ja slažem. No, ako netko zatraži i ako se dogovorimo oko skraćivanja rokova, meni bi to isto odgovaralo. Tu sam spreman na razgovor. Dakle, Ovdje sam e, i e, sada me zanima čuti mišljenje izvjestitelja o Sjedni u nade da ćemo moći raditi na konstruktivan način kako bismo ostvarili cilj kojim sve težimo. A to je rast i zapošljavanje koje će se sigurno ostvariti zahvaljujući ovim mjerama. Hvala gospodin Fernandez u MSD-a. Hvala gospodine predsjedniče. Već e, želim zahvaliti izvjestitelju na započetoj suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni i želim zahvaliti cijeloj ekipi koja surađuje sa Polom Tangom na pitanju jednostavne, transparentne i standardizirane sekuritizacije STS-a. Kao što su rekli kolege, naši je cilj e, ponovno živjeti jedno tržište koje je zapalo u probleme. Kako to možemo ostvariti? Mi, socijalisti, kada si postavljamo to pitanje, pristupamo tome vrlo oprezno i obzirno. naročito u svjetlu krize iz 2008. godine. I to stoga što su ovi proizvodi bili vrlo netransparentni. I upravo je ta netransparentnost prozročila krizu kao prvo u SAD-u. Teško je uskladiti kamate i e, rizike koji donose ovi financijski proizvodi. Trebamo biti vrlo oprezni jer ne samo što trebamo definirati što je standardizirana sekuritizacija, nego trebamo također i definirati manje kapitalne zahtjeve za ovu vrstu vrijednosnica. Dakle, ako se smanjuju imovinski zahtjevi, tu treba biti vrlo, vrlo oprezan u definiranju ovakve vrste sekuritizacije. Ako smatramo da su STS-ovi doista transparentni i standardizirani, onda ćemo moći lakše odrediti i imovinske zahtjeve. U mjeru u kojoj izvješće o STS-u jasno odredi što je jednostavna, transparentna i standardizirana sekuritizacija, u to ćemo mjeri moći i smanjiti oprez kada je riječ o imovinskim zahtjevima. Konačan cilj sekuritizacije e, prema programu Unije e, kapitalnih tržišta je stvaranje pravog tog tržišta kapitala. Pavelo Salba je govorio o hjerarhiji izračunskih e, sustava za imovinske zahtjeve. U posljednje vrijeme nastojimo sada e, revidirati ulogu agencija za rating. Čini mi se da se ovdje vraćamo korak natrag i na agencije za rating prebacujemo problem izračuna i metodologije. Ako e, povežemo suvereni rizik i rizik sekuritizacije, onda ćemo doći do oprečno suprotnih rezultata od onih kojima težimo. A ako doista želimo pravo europsko tržište kapitala, trebamo na ispravan način postaviti pitanje e, hirarhije izračunskih sustava i imovinskih zahtjeva. A imovinski zahtjevi koji će biti utvrđeni ovom odredbom ovisit će o stupnju transparentnosti i standardizacije sekuritizacije, a to je predmet ovog prijedloga. Dakle, pred nama je vrlo naporno razdoblje u kojem ćemo morati intenzivno raditi i to ćemo morati podijeliti na dvije radne skupine. Ponavljam, dakle, morat ćemo biti vrlo oprezni jer usklađenje između kamata i rizika treba biti transparentno, a osim toga treba zadržati i očuvati duh koji će vladati tržištima kapitala koji treba biti doista istinski europski, a ne dopustiti fragmentaciju na nacionalne tržišta. Hvala, želim zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima u Sjeni. E, moram reći da sam tu zbunjen jer s jedne strane razumijem što čemu je problem sporosti, no s druge strane ipak trebamo biti vrlo oprezni i skeptični u vezi sa ovim prijedlogom. Što želim tim reći? Kao što je Paul e, naveo u svojem radnom dokumentu, e, jesmo li doista izvukli pouku od krize i razumijeli li doista što su e, prednosti i nedostaci sekuritizacije? Slušajući ovu raspravu, još uvijek čujem da se služimo riječnikom koji su se služili oni koji su prouzročili krizu. Znamo li što su vrijednosti, vrijednostnice osigurane imovinom? Što to znači? Ako to e, pogledamo što je to bilo tijekom financijske krize, to je bio jednostavno lijep naziv za loše e, kredite. Čini se da e, se i dalje koristimo riječnih onih kapitalista koji su nam e, htjeli zamagliti pogled kada je bila u tijeku kriza i trebamo doista pristupiti tome korak po korak kako bismo osigurali pravo tržišne sekuritizacije. Dakle, istina je da trebamo napredovati brže, ali ne smijemo u toj brzini zaboraviti na pouke koje smo izvukli iz krize i ne smijemo se e, dopustiti da nas zavaraju oni koji su to činili tijekom krize. Ako ste e, e, pročitali knjigu The Big Short i ako ste pročitali druge radove o financijskoj krizi, vidjet ćete da su zakonodavci bili zavarani pametnim ljudima koji su radili u bankama i koji su koristili sustav ne samo kada je riječ o rejtinzima, nego i e, kada je bilo riječ e, o, kapitalnim zahtjevima. Dakle, samo e, želim da budemo skeptični u vezi sa onima što nam kažu predstavnici financijskog sektora. I slažem se s onima što je rekla Molly, odnosno Hoće li sekuritizacija doista osloboditi likvidnost kako bi banke e, plasirale kredite malim i srednjim poduzećima ili hoće li se oni naći u e, istoj situaciji kao i tijekom krize kada su e, umjesto da oslobađaju novac nisu rješavali problem malih i srednjih poduzeća? Također trebamo razmotriti i alternative financiranja od strane banaka i unutar unije tržišta kapitala. Dakle, mi kažemo da želimo osvoboditi kapital da banke pozajmljuju e, malim i srednjim poduzećima i nadamo se da će one to i činiti. No, e, da sad razmotrimo sam predmet. Evo, želim se posebno osvrnuti na hierarhijski e, pristup kada je riječ o izračunima. Jesmo li to doista poslužili u prvom redoslijedu i ne osanjamo li se previše na agencije za rating? Evo, pogledamo jedno po jedno. Dakle, ARB. Dakle, možete li se doista osnoviti na interne modele banaka? Ko će propitati te modele i hoće li oni biti dovoljno pametni kako bi propitali te e, modele i hoće li ih banke opet prevariti? Zatim imamo e, interne rejtinge, već smo e, čuli kritike o E, rating agencijama i to nas e, dovodi do standardiziranog e, pristupa sekuritizaciji. No što doista znamo o tome? I na kraju pobrinimo se da raspolažemo doista pravim kapitalnim zahtjevima i da se ove jednadžbe ne koriste za zlouporabu sustava i ne smijemo zaboraviti i posljednje pouke iz krize kada smo imali 2,8 2800 milijardi e, e, vrijedne instrumente koje zapravo se nisu isplatili. Dakle, trebamo učiniti sve što je naše moći kako bi i raspolagali dovoljnim kapitalom kada stvari pođu po zlu, a to zahtjeva i oprez. Hvala vam. Hvala, Sjed. Tko želi e, uzeti riječ u ime liberala? Petar? Hvala, gospodine predsjedavajući. Prije nego što pročitam dopis našeg e, izvjestitelja u Sjeni koji nažalost nije mogao biti ovdje, e, želim nešto reći o, vremenskim rokovima. Pa sporo napredovanje ne znači da je to nužno i ispravno i obratno. Ovdje govorimo u ime e, kluba, a ne u ime industrije. Ja sada ću prijeći na izlaganje našeg izvjestitelja u Sjeni. Pozdravljam inicijativu uspostave novog pravnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju, čime ćemo oživjeti tržište sekuritizacija u EU. Ispričavam se što vas prekidam, znam da imate mnogo toga za raspraviti među zelenima i gueom i savjetnicima, no molim vas e, ipak da e, prekinute vaše rasprave e, i saslušate našeg govornika da nas ne ometate. Dakle, treba se nas savjetovati, a ne nas ometati. Hvala. Evo, nastavit ću. E, za mala i srednja poduzeća to može biti korisno jer će banke nuditi možda više kredita ako budu imale različite sustave refinanciranja. E, sekuritizacija može biti prepreka za mala i srednja poduzeća kada su premala da pristupe tržištu kapitala. U tom smislu e, želim postaviti pitanje zašto je isključena sintetička sekuritizacija iz prijedloga komisije. E, sa više strana čujemo da MSP-ovi žele takve papire. Dakle, bilo bi zanimljivo kada bi komisija objasnila zašto je isključila iz prijedloga sintetičku e, sekuritizaciju i e, treba vidjeti s kolegama je li to još moguće ostvariti budući da znamo da je financiranje MSP-ova doista važan cilj. E, kada je riječ o komercijalnim zapisima osiguranima imovinom, prema nekim izračunima kapitalni zahtjevi za određene vrste takvih komercijalnih e, zapisa i takve transakcije bi se značajno povećale i sukladno prijedlogu komisije i kompromisu vijeća. Vidjeli smo izračune na temelju e, pristupa e rba a što povećava kapitalne zahtjeve za tipičan njemački auto. Dakle, takve transakcije poskupljuju za 250%. Sekuritizacija je jedan od glavnih elemenata refinanciranja njemačke automobilske industrije i mi se bojimo da bi ti proizvodi mogli biti uništeni takvim prijedlogom zakona. Evo, to sam htio spomenuti kao problematično. I na kraju želim se još jednom osvrnuti na važnost oživljavanja tržišta sekuritizacije u Europskoj uniji i smatram da je važno zadati si i ambiciozan okvir za pregovore nismo toliko ambiciozni kad u usporedbi sa vijećem. I mi želimo povezati napredak sa ovim predmetom i e, sa napredakom o pitanju Edisa, ali to mislim da nije odgovarajući pristup. Evo, toliko od Mihajla, e, Mihajla Hvala. Peter, e, još imamo pregovore ovdje, tako da ne prate svi raspravu. Moli, i to je zelenih. Samo par kratkih komentara. Rekla bih da mi je drago što sam danas došla i vidjela da se Said sa mnom složio, što se često baš ne događa i pokazuje da bi u europskoj politici zapravo sve moglo biti moguće. Što se dokumenta tiče, Nismo toliko raspravljali o tome između izvjestitelja u Sijeni, međutim imam nekoliko komentara. Načelno, ono čemu ovdje raspravljamo je koliko bi rizičnih kapitala banka trebala imati kada ulažu u sekuritizacijske proizvode kako smo raspravljali tek prethodnog dosije. Dakle, skidamo rizike sa bankovnih bilanci kako bismo ih omogućili i oslobodili za pozemljivanje. Ali, ukoliko se taj rizik preseli drugdje gdje je dobitak, međusobna povezanost bankovnog sistema koja je u suštini financijske krize, znači da ako rizik ostaje u sistemu nismo ništa više što se tiče boniteta. Dakle, to je ono što je ključno u povezanosti između ova dva izvješća. Ja sam zapravo izvjestiteljica u sjeni za oba izvješća, mislim da sam jedina, pa ću pokušati tu međusobnu povezanost držati na oku. Dvije ključne točke što se tiče zelenog pristupa ovom dosijelu. Prije svega, bonitetna pravila za banke i problemi u stvarnom gospodarstvu trebali bi e, biti odvojeni. Ne bismo smjeli e, doći u poziciju da razmišljamo o tome da možemo veći rizik u bankovnim e, aktivnostima omogućiti kako bi se potaknulo gospodarstvo bankarstva, da smanjenje bonitetnog pristupa bankarstvu može na neki način pomoći onome što su u svojoj suštini ekonomske problemi. Građani kada kiramo u bankovnom sistemu dolaze u opasnost. Mi bismo trebali pokušati zaštititi građane od toga. Drugo, sekuritizacija drugih sektora i miješanje drugih oblika imovina, primjerice onih koji se temelje na hipotekama, moglo bi pomoći dovesti ravnotežu rizike, nisu sastavni dio te sprege bankovne. Dakle, mi ćemo pokušati maksimalno ograničenje bankovnih sekuritizacija uvesti, ali možda bismo drugačiji stav zauzeli na temelju sekuritizacije koja se temelji na različitim drugim oblicima imovine. Hvala. Ne vidim nikoga iz FTD-a. Gospodin Mono. Telefonira pa se ne može javiti. Provanš Perez. Provanš Perez. Merci, monsieur le président. D'abord, il faudra un moment ou un autre que le... Hvala, gospodine predsjedatelju. Kad se radi o objašnjenjima vezano uz pomicanje rokova i ubrzavanje situacije, ja bih voljela da mi se stvari objasne jer mi nisu u potpunosti jasne. Mislim da je uloga Europskog parlamenta da stvari funkcioniraju u okvirima koje su prihvatljive našim građanima. Za naše građane pitanje sekuritizacije e, je vrlo važno pitanje. Naime, engleski nasiv u sebi i nosi tu riječ security, sigurnosti, upravo to je ono što treba obilježavati taj sustav. Ne želim da krenemo krivim putem. Razumijem da na razini vijeća postoji određeni broj argumenata oko kojih su se složili i koji idu u smjeru brze implementacije novog sustava. Međutim, ta nestrpljivost da se ponovno uspostavi sekurizacijski sustav i da se on oživi, a u koris malih i srednjih poduzeća, nešto je što za vijeće e, predstavlja način da se riješi problem loših zajmova. Međutim, način na koji se to čini zapravo traži da se vrlo pozorno promotri njihov prijedlog. Pogledajmo Junkerov plan. Vodili smo raspravu o tome kada smo govorili o izvješću ferdandes Dulman. Smatrali smo da je najbolji temelj za pokretanje Junkerovog plana više koristiti javni novac, a ne zapravo samo ukazivati povjerenje privatnom sektoru u preuzimanju rizika. A sada idemo upravo u smjeru u kojem priznajemo da bi e, financiranje gospodarstva bolje funkcioniralo kada bi se rizik ponovno prebacio uglavnom na privatni sektor ne znam pod kojim uvjetima. Razumijem da se želi ostvariti napredak. Nisam sigurna da ćemo to na ovaj način e, postići, ali ono u što jesam sigurna jest da mi kao Europski parlament moramo zaista biti oprezni. Nadzorni instrumenti trebaju biti osnaženi. Također imam dvojbe vezano uz e, argumente koji zapravo idu u smjeru koji pokazuje da ništa nismo naučili iz financijske krize. Dugoročno financiranje nešto je čemu svoj doprinos treba dati Europski parlament u smislu usmjeravanja modaliteta dugoročnog financiranja u pravom smjeru. Da objasnim, financijsko tržište je slijepo osim ako mu zakonodavac ne da neke smjernice. A mi smo ovdje upravo zato da bi nam bilo jasno da se radi o dugoročnom financiranju. U sklopu Junkerovog plana postoji e, strategija za koju nam trebaju u potpunosti prilagođeni financijski instrumenti koji nam trebaju dobro poslužiti i upravo zato želimo iskoristiti i ovaj zakonski prijedlog da bismo bili u stanju koristiti instrumente koji su u službi toga plana i strategije. Hvala. Za kraj riječ e, izvjestiteljima, je li samo vas molim da budete kratki jer smo na samom početku, ne na kraju izvješća, pa riječ dajem poltangu. Tangu. Hvala vam, pokušat ću biti kratak. Dakle, sviđa mi se ono što je Said rekao, koji rekao želim raditi na tome i skeptičan sam zbog toga. Dakle, postoje mogućnosti pred nama, ali postoje tu i opasnosti u revitalizaciji sekuritizacijskog tržišta i potrebno nam je jedan ravnotežen pristup. Za postizanje toga ne mogu dovoljno naglasiti koliko nam je potrebno napornog rada, vremena i bit ću kratak, samo bih želio još reći da sam čuo cijeli niz kvalitetnih, konstruktivnih opaski s kojima ćemo uspjeti izgraditi jedan kvalitetan prijedlog i napredovati u našem radu. Hvala Paul, Pablo. Zahvaljujem predsjedatelju. Ja ću biti kratak. Zahvalio bih svim izvjestiteljima u Sjeni, kolegama koji su dali svoje mišljenje. U potpunosti se slažem da moramo biti oprezni, da je jasno da bi jedan od prioriteta trebao biti financijska stabilnost i svakako drugi prioritet su mali i srednji poduzetnici. Ne mislim da će ovo biti ključno pitanje diversifikacije, dakle malih i srednjih poduzetnika, jer ćemo to uspjeti postići onda kada tržište kapitala bude u potpunosti provedeno. No, ovo je vrlo važan korak u tom smjeru. Također razumijem brigu što se tiče ABS-a i ne sumnjam da kada govorimo o obrazavanju ili neobrazavanju, da svakako trebamo uzeti u obzir ono što smo naučili na temelju prethodne krize. Što se tiče hjerarhije pristupa i uloge kreditnih agencija, tu se u potpunosti slažem sa eh, zabrinutošću velikog broja kolega. Svako ćemo morati vidjeti koja je točno uloga kreditnih agencija i kakvu im zapravo ulogu želimo dati u našem radu. Također se slažem sa izjavama o prijenosima koji će u krajnjoj liniji biti povezani sa SDS sistemom. Dakle, sve ćemo više biti svjesni važnosti toga. Za kraj zahvaljujem doprinosima i komentarima svim kolegama i radujem se daljnjoj suradnji kako bismo izradili uravnoteženo izvješće u suradnji sa Poltangom izvjestiteljima u Sjeni. Hvala. Hvala vam na ovom na ovoj korisnoj i zanimljivoj raspravi. Kao što znate, prema kalendaru 13. lipnja mi ćemo javnu raspravu, a razmatranje nacrta izvješća 21. A rok za podnošenje amandmana je 20. srpnja za prvo izvješće 22. za drugo i prema kalendaru u listopadu ćemo razmatrati amandmane u studenom glasati na odboru Ekon u prosincu na plenarne. Trenutno imamo raspravu i koordinatori i ja iznijeli smo stav da bismo možda mogli malo ubrzati ovaj proces većina koordinatora se složila s time, naravno to će još biti potrebno rasprave sa izvjestiteljima, no ja osobno pozdravljam mogućnost ubrzavanja procesa dok istodobno dajemo odgovarajuće vrijeme na raspolaganje parlamentu i odboru da pomno razmotri amandmane, kompromise i konačna stajališta odbora. Dakle, tako bismo možda mogli dobiti mjesec dana vremena nakon ljetnog raspusta. Naravno, svemu ćemo vas pravodobno obavijestiti. Zahvaljujem. Možemo preći na glasanje. The quick fix of Mifid Mifir. Najprije Mifid Mifir o kojem moramo glasati. Ok. Jedno postupovno pitanje predsjedatelju sastanak koordinatora u Strasburu. Na njemu smo dogovorili proces kroz koji bismo mogli pripremiti sve konačne kompromise pravodobno kako bi svi klubovi zastupnika mogli ih razmotriti i pripremiti svoje glasačke liste. Kao što sam sinoć e, vas već informirala, tijekom prvog sastanka već smo e, prešli rokove i zamolio bih vas da provedete pravila koja postoje odgodite glasanje o poreznom dosijevu na drugi dio glasanja e, jer to je nešto što moramo poštivati naši klubovi, osobito oni manji nisu mogli iznijeti svoja stajališta kluba s obzirom na to koliko su kasno kompromisni prijedlozi došli pred nas. Da li se ovo temelji na članku 185 od zahtjevu za odgađanje glasanja? Ukoliko isti stav imaju zeleni guje, e, saslušat ćemo nekoga tko je za, nekoga tko je protiv, ne moramo povesti raspravu tome, no prije svega da odgovorim na vaš zahtjev, ono što ste rekli nije u potpunosti ispravno, dakle, ono što to smo prošli četvrtak raspravljali prije svega, e, nije usmeni postupak, već smjernice. Nadalje, još nije najavljeno to na ovom odboru, upravo zbog toga što je tek prošli četvrtak odobrano. Dakle, logično za to će biti potrebno određeno vrijeme kako bi se prilagodili tome. Dakle, klubovi zastupnika bi trebali barem organizirati svoje radne skupine na taj dan kada se ovo primjenje u Strasburu, kako bi sve bilo primjenjivo. Iako bi taj odgovor zapravo bio prilično formalan, s obzirom na stvar nije stupila na snagu, suština stvari je da je glasački popis eh, svima prosljeđen jučer u tri popodne, zajedno sa kompromisima. Nakon toga je provedena rasprava i tijekom rasprave dobili smo zahtjev za neku prilagodbu sitna podešavanja, vrlo manje promjene i na temelju rasprave i doprinosa izvještitelja kako bi se dobila šira većina možemo reći da se te promjene doista minimalne. Jedna rečenica, jedan broj, jedna riječ u tri ukupna kompromisa, što u potpunosti ne utječe na strukturu samih kompromisa, niti glasačkog popisa, i klubovi zastupnika, a ja ću reći da je revidirana glasačka lista s tim malim prilagodbima također prosljeđena i to u šest popodne, dakle pravodobno kako bi ih radne skupine klubova zastupnika razmotrile, mislim da je ovo potpunosti u skladu sa našim smjernicama, notabene one još nisu stupile na snagu, tek su najavljene, dakle u potpunosti bi bilo legitimno da klubovi zastupnika zatraže odgodu glasanja, iako to zapravo nema pravnog temelja, radi se jednostavno političkom zahtjevu da ukoliko ukoliko klub zastupnika takav zahtjev podnese, o tome ćemo glasati i saslušati jednog govornika za, jednog govornika protiv toga. Tko bi želio reći nešto protiv ovog zahtjeva za odgodu glasanja? Sven Gigold za. Ok, Roberto kolege, prije svega E, zahvalio bih izvjestitelju izvjestiteljima u Sijeni na kvalitetnoj suradnji. I ovdje se ne radi o tome. Radi se o našem dogovoru i rekli smo da neće biti uvođene nijakve veće promjene nakon tri popodne dan prije glasanja. Vi kažete da ove promjene nisu relevantne, no za naš klub doista čine razliku u samoj suštini stvari. Jer što se tiče oduzimanja kamata, sada imamo slabije stajalište nego ono koje je iznijela Europska komisija i također imamo slabije stajalište nego ono koje se u SAD-u provodi upravo o ovoj istoj temi. Tako da sada ne znamo kako glasati biti, voljeli bismo unutar kluba konzultirati se o tome. Dakle, upravo zbog toga na sastanku koordinatora je došlo do sporazuma o tome kako izbjegavati i nositi se s ovakvim situacijama. E, pozivam zbog toga sve kolege koji su bili prisutni na tom sastanku da jednostavno odgode glasanje kako bi nam e, omogućili uobičajeni sastanak e, izvjetelja u sjeni i kako bi se uzela u obzir ove promjene u posljednji trenutak o suštinskim pitanjima za koje smo rekli da se neće događati. Dakle, radi se o pravnom argumentu, već o pitanju suradnje i gospodine predsjedatelj, dakle, ja bih rađe da vi e, branite takve naše dogovore nego da tražite argumente da ih izbjegavate. Dakle, razočaram se da smo tako brzo prekršili svoje pravila. Nije na meni braniti suštinu političkog kompromisa, to je na drugima. Ja samo mogu braniti naš postupak i mogućnost parlamenta da glasa o stalištu prije sutrašnjeg sastanka Ekofina koji će ovome glasati. Jer mi želimo da se parlament uzme u obzir, a tada ne možemo izglasati na našem stalištu prije nego što Ekofin odlučuje o poreznim pitanjima. Dakle, zapravo smo e, e, obezvrijedili te cijeli pristup konsultacijama. Tako da mislim da je to relevantan argument na koji ja kao predsjedatelj imam pravo. Tko se želi javiti i reći nešto e, u korist ovog zahtjeva za odgodu glasanja? Eliza. Hvala vam, potpunosti razumijem brigu pojedinih klubova, no mislim da moramo zdravorazumski pristupiti i pravilima njihovoj provedbi. U ovom slučaju ne možemo sve rasprave i razmjene stajališta ignorirati. Dakle, svi klubovi, svi zastupnici bili su svjesni čemu se radi, jučer je provedena rasprava i sada ili možemo u potpunosti zamrznuti svoja stajališta tri ili dva dana unaprijed, pa neće imati smisla nikakve rasprave provoditi prije glasanja, jer će stajalište dakle već biti u klesana u kamen i fiksna ili pak si možemo staviti određenog manevarskog prostora za sitne prilagodbe, kompromise do kojih može doći, do kojih bi trebalo doći nakon što su završene rasprave. To je i smisao rasprava. U ovom slučaju postoji i ovo ograničenje koje ste sami spomenuli, da pokušavamo zapravo ubrzati stvar. Tako da bih ja rekla da i dalje poštujemo duh toga ukoliko jednostavno nastavimo sa glasanjem nakon provedenih rasprava i ne vidim da time kršimo ni način pravila. Hvala vam. Dakle, čuli smo jednog govornika za protiv zahtjeva za odgodu glasanja, pa sada možemo o tome i glasati. Da li elektronički? No, najprije ćemo testirati, dakle, testno glasanje, glasanje je otvoreno. E, i know, test. It's a test. This is a test. Dakle, samo testno glasanje, ne glasamo o odgodi, glasanje je zatvoreno i sada možemo preći na glasanje o zahtjevu za odgodu glasanja. Tko je za, neka glasa za, tko je za to da sada glasamo, neka glasa ne. Glasanje je otvoreno. is closed. Glasanje je zatvoreno, odbijeno. Prelazimo dakle odmah na glasanje. Dakle, kao što sam rekao, najprije glasamo o Mifidu i Mifiru. Dakle, na temelju međuinstitucionalnih pregovora, članak 7.3.5, glasamo o MIFID Quick Fixu, glasanje je otvoreno poimenično. Dakle, sada je glasanje otvoreno poimenično. Vote is closed. Glasanje je zatvoreno, usvojeno. Mifir Quick Fix, pojmenično glasanje, glasanje je otvoreno. to Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Čestitam izvjestitelju. Kao što sam iče već rekao, doista se radi o izvanrednom postignuću, da smo se dogovorili o takvom složenom i relevantnom dosjeu, odnosno dosjejima, poput Mifida i Mifira, te njihove preinaci. Čim nađemo svoje dokumente, nastavit ćemo. Okay. We move to the Baye. Dakle, možemo prijeći na izvješće Baje, pravila protiv izbjegavanja plaćanja poreza koje izravno utječu na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Amandman 40. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. 41 za. Protiv? Suzdržani? Provjerimo elektronički, iako mislim da je odbijeno. Glasanje je zatvoreno. Rejected uh, amendment Odbijeno 43. amandman. Tko je za? Protiv. Provjerit ćemo elektronički. Still want to vote? Okay, vote is closed. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Kompromis A. Uz zahtjev za glasanje po dijelovima glasamo u šest dijelova, dakle prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv, Provjerit ćemo elektronički drugi dio glasanja otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Is adopted third part in favor. Usvojeno treći dio tko je za? Against. Protiv. Suzdržani. Usvojeno četvrti dio za protiv. Provjerit ćemo elektronički. Glasanje je otvoreno. Still two colleagues to vote. No? Okay. Oh, sorry. Vote is closed. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Peti dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Provjerit ćemo elektronički peti dio. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Šesti dio tko je za? Dakle, ovdje imamo odvojeno glasanje 1.1.6 na zahtjev zelenih. 1.1.6. Spričavam se, trebao sam jasnije reći, kaže predsjedatelj. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo elektronički. Glasanje je otvoreno. vote is closed. Zatvaram glasovanje. odbija se. So we move to 117. amendment 117. Amendman 117 za, protiv, suzdržani, odbija se. 118 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis B s usmenim amandmanom zelenih. Najprije glasamo o usmenom amandmanu za, protiv, odbija se. U dva dijela kompromis B. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 127 za, protiv, suzdržani, odbija se. 128 za, protiv, suzdržani, odbija se. 129 za, protiv, suzdržani, odbija se. 130 za, protiv, provjera. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se. 132 za, protiv, Trebala bi biti većina da provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 142 za. Protiv. Provjera. Za amandman 142 otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis C s usmenim amandmanom Guja za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis bez usmenog amandmana za, protiv, suzdržani, usve se. Provjera. Jasna većina, ali glasamo kompromisu C. Za, otvaram glasovanje. Jedan glas viška za EPP. I dalje jedan glas EPP-a viška. Dobro. zatvoran glasovanje. E, 1.4.8 za. Protiv. Oprostite, nisam vidio EPP za, za 1.4.8 za. Protiv. Suzdržani. Ipak ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Kompromis D. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis E. Najprije uz usmeni amandman GUA. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis E. Bez usmenog amandmana. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 153 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 154 za, protiv, provjera za 154, izvolite. Zatvoren glasovanje. Odbija se. 155 za, protiv, Provjera za 155. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 156 za, protiv, suzdržani, usvaja se 157 za, protiv, suzdržani, usvaja se 158 za, protiv, Provjera 158. Otvaram glasovanje. Čekamo da svi glasuju. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Jednim glasom. 159 za, protiv, suzdržani usvaja se. 160 za, protiv, Provjera. Otvaram glasovanje. 160. Zatvaram glasovanje. Usve se. Jednim glasom. 161 za. Protiv. Provjera za 161. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Jednim glasom. 162 za. Protiv. Mislim da bi to trebala biti većina, ali ipak provjerimo. Otvaram glasovanje. Još četiri glasa fale. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 163 za protiv, suzdržani, provjerimo. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 164 za, protiv. SND je protiv, da. Suzdržani odbija se. 165 za, protiv, suzdržani, odbija se. 166 za, protiv, provjerimo za 166. Još jedan glas čekamo. Zatvaram glasanje. u se. Molim vas, skoncentrirajte se. 167 za. Protiv. Provjerimo. 167, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usve se. 168 za. Protiv. Čudna kombinacija. Provjerimo. Otvaram glasovanje. Za 168. Imate plus? Za 168. Ja imam minus. Ali dobro. Odbija se. 169 za. Protiv. Provjerimo 169. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 171. Uz usmeni amandman. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 175. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerimo. Zatvaram glasovanje, odbija se. 21 za, protiv. Provjerimo 21, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje, usvaja se. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 25 za, protiv, promjerimo 25, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 186 za, protiv, Provjerimo 186. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usve se. 189. 189 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 190 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis G za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 193 za, protiv, provjerimo, 193, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 194 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. E, provjerimo 194. Otvaram glasovanje. Još jedan glas čekamo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 195 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 201 za. Protiv. Provjerimo 201. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 202 za. Protiv. Suzdržani. Provjerimo 202. Još čekamo jedan glas, zatvaramo glasovanje. Usvojeno. 203 za. Protiv. Provjerimo 203, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis H za protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis i za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 212 za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se, no provjerimo. Otvaram glasovanje. Još dvoje kolega trebaju glasati. Zatvaram. Usvojeno. Kompromis J za, protiv, suzdržani usvoja se. Amandman 215 za, protiv, suzdržani, odbija se. 216 za, protiv, provjerimo 216, otvaram glasovanje. Još netko nije glasao. Sada zatvaram glasovanje. Odbija se. 217 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Istom većinom. 218 za. Protiv. Provjerimo 218. Otvaram glasovanjem. Jedna osoba nije glasovala, sad jeste, zatvoram glasovanje, usvaja se. Kompromis K za, protiv, suzdržani, usvaja se. 221 za, 221 za, protiv, suzdržani, odbija se. 222 za, protiv. Mislim da se usvojeno provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. 2-2-3. Za. Protiv. Ne vidim ruke. Provjerimo 2-2-3. Zatvoram glasovanjem. Usve se. 2-2-6. Za. Protiv. Protiv. da provjerimo. Ako ne pokažete jeste li zali protiv e, dizanjem ruku, moramo provjeriti. Provjeravamo. Još jednog kolegu čekamo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 228 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 229 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2330 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis L za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 235 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 236 za, protiv, provjerimo 236. Otvaram glasovanje. Još uvijek čekamo dvoje kolega koji trebaju glasovati. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 237 za, protiv, suzdržani, odbija se. 233 za, protiv, suzdržani, odbija se. 239 za, suzdržani protiv usvojeno, kompromis M za, protiv suzdržani usvaja se, amandman 47 za, protiv, suzdržani usvaja se, 48 za, protiv, suzdržani odbija se, 57 za, protiv, suzdržani usvaja se, 49 za, protiv, suzdržani, odbija se. 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51 za, protiv, suzdržani, odbija se. 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54 za, protiv, suzdržani, Provjerimo 54. Otvaram glasovanje. Preostaje još dvoje kolega koji trebaju glasati. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 55 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 56 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 58 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 59 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis N E, glasanje po dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. 65 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis O, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, Provjerimo drugi dio, otvaram glasovanje. Kompromis O. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 70 za, protiv, suzdržani, provjera 70. Jedan glas EPP-a previše. I dalje. U redu. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 71 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 72 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 73 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis P. Prvi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se Odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 76 za, protiv, suzdržani, provjerimo. 76, otvoram glasovanje. Jedan glas epp p-a previše. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Kompromis Kve za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85 za, protiv, suzdržani, odbija se. 86 za, protiv, provjerimo 86, otvoreno glasovanje. Jedan EPP-ov glas previše. Zatvoram glasovanjem. Usvaja se. 87. E, razmatra se, oprostite. Kompromis R, prvi dio. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći dio za, protiv, suzdržani, Mislim da se usvojeno provjerimo. Otvoram glasovanje. A ne, postoji četvrti dio za ne. Dobro, ali sada glasujemo o trećem. Još tri kolege trebaju glasovati. Jesu li svi glasali? Zatvoram glasovanje. Mislim da su sada svi glasovali. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Četvrti dio. Za. Protiv. Suzdržani. Ne vidim ruke. Provjerimo. Otvaram glasovanje.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 protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 99 za, protiv, provjerimo 99, otvaram glasovanje. 1 EPP Jedan EPP-ov glas viška. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 100. Amandman 100 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 101 za. Protiv. Suzdržani usve se. 102 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 103 za. Protiv. Suzdržani usve se. 104 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis duplove. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Sada glasamo poimenično o izmenjenom i dopunjenom tekstu. EPP se javlja za riječ. Gospodine predsjedatelju, mogu zatražiti kratku stanku zato što moramo ponovno razmotriti stajalište kluba. Da, ali kratka stanka, pet minuta, prihvaća se pet minuta stanke.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

Poštovani kolege, možemo nastaviti s glasovanjem. Molim vas da zauzmete svoja mjesta. Everybody is ready? Okay. So uh, we vote on the text amended. Glasujemo o tekstu sa amandmanima. Poimenično otvaram glasovanje. Opet imamo jedan prekobrojni glas EPP-a. Još uvijek treba jedan kolega glasovati. Možda imamo sada jedan manje glas. Ne, opet imamo jedan prekobrojan glas. Ispričavam se. Zatvoram glasovanje. 18 za, 14 protiv, 24 suzdržana, a sada glasovanje o zakonodavnoj rezoluciji. Poimenično otvoram glasovanje. One you do many, still. je jedan preko ubrojan glas pučana, Zatvoram glasovanje. 20 za, 15 protiv, 21 suzdržani. Izvješće je usvojeno. Čestitke izvjestitelju. Mr. you have the floor. Gospodine Lamberts, izvolite. Gospodine predsjedniče, samo želim reći da argument mm, u korist glasovanja prije Ekofina, pa evo mislim da Ekofin baš neće biti pod dojmom ovakvih rezultata. ali većina je većina. Poanta ne stoji. Yes. I would like... Gospodin Luke, samo najavljujem nešto. Želim se pozvati na članak 56. poslovnika i uključiti svoj manjinski glas u interesu odbijanja glasova. Mislim da je to važno i također želim usvrditi da nismo imali vremena za razmatranje prijedloga, budući da ih odbor nije na odgovoreći način razmotrio zbog kratkih rokova hvala. Primili smo na znanje, dakle možemo zaključiti sastanak. Sljedeći sastanak je 30. svibnja od 15 do 18.30. Hvala, ovime je sastanak zaključen.